Dakle, e, vlasti Grčke su tražili da se ukine parlamentarni imunitet gospodinu mukircasu i gospodinu Kuloglu e, zbog kaznenog postupka. Poljske vlasti su tražili da se ukine parlamentarni imunitet gospodinu Ivaščijeviću i Česlavu Sikiresku također zbog kaznenog postupka u skladu s tim e, sa poslovnikom